La séance est ouverte. Mes chers collègues. Polako bih sazvao sastanak. Mole bih vas mir. Bien, donc nous recommençons notre... Počinjemo dakle s popodnevnim dijelom sastanka i tu vas molim da odmah pređemo na šestu i sedmu točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni mišljenja o pregovorima za proračun 2014. godine. Ove je godine proračunski kalendar započeo s dva mjeseca e, kašnjenja zato što je bilo potrebno dva mjesta da se počnu dogovarati, e, da se dogovori višegodišnji financijski proračun za period 2014. i 2020. godine. Povjerenik Levandovski nam je nacrt e, izložio prije 15 dana, a sa e, litovskim predsjedništvom smo se dogovorili da s obzirom da je došlo do kašnjenja s pokretanjem tih razgovora da održimo prvi trijalog oko trećeg rujna. Na sastanku koordinatora smo usvojili tekst kojem se kojim se prikupljaju politički stavovi naših izvjestitelja An Jensen, ona ih je prikupila. Predlažem da nam An Jensens to ukratko izloži, a e, Monika Holtmajer će također dati svoje primjedbe, a naravno ako neki od vas to žele mogu učiniti. An, izvolite imati riječ. Hvala e, predsjedavajući. Mi smo ovaj nacrt preporuka objedinili dakle za trijalog o nacrtu proračuna za 2014. godinu. E, neće se o njemu sada raspravljati zbog toga što je kasno predočen, već će se to napraviti početkom rujna. Ova je preporuka naravno e, na osnovu e, čitanja prijedloga što ga je dala komisija i na osnovu čitanja onoga što će dati vijeće e, krajem kolovoza. Vidjet ćemo zapravo što će nam vijeće o tome reći. Mi ćemo to napraviti krajem kolovoza, a vijeće bi nam trebao dati sve krajem E, krajem e, srpnja. Imamo dakle novi višegodišnji financijski proračun koji je e, složeniji i koji je vezan za trenutna pitanja plaćanja. To je za sada dakle vezano za plaćanja i nastavit će i dalje biti nešto o čemu će se raspravljati na pregovorima. Sljedeće godine vidi se iz prijedloga komisije da se radi o proračunu koji je za 6% manji u preuzetim obvezama i 1,8% manje u e, plaćanjima u odnosu na ovogodišnji proračun. Prema tome, e, proračun Europske unije postaje manji. Kada gledamo na e, nadzor tih preporuka i pozabavili smo se samim brojkama, ono što nije sasvim jasno, dakle, e, svote izdvojene za istraživanja, Erasmus, su takve kakve jesu, nisu možda one kakvima smo ih mi željeli da budu. Što se tiče proračunske glave 1b, koja je ponosno vezana za inicijativu zapošljavanja mladih, to je dakle važnja inicijativa i e, program će biti dvogodišnji, a nakon toga će se ili za njega dobiti dodatna sredstva ili pa korištenje socijalnih fondova, što zapravo znači da će se 2014. godine neki od drugih programa morati skresati. Dakle, treba će se vidjeti gdje će se nakon toga novac potrošiti. Što se tiče pitanja sigurnosti i građanstva. Programi e, za e, građanstvo su prilično smanjeni za nekih 20 do 25%. Što se odnosi na programe kao što su oni vezana za prava građana. E, proračunska glava 4 e, koja govori o vanjskim poslovima. Tu također ima manje sredstava. A što se tiče visokih prioriteta politika susjedstva, e, primjera radi i humanitarne pomoći, izdvajanje za onru za pomoć Palestini je relativno niska u odnosu na stvarne potrebe. To nas također brine. Što se pak tiče <clears throat> administrativnih troškova, postoji <clears throat> predmet e, pred sudom. E, ne znamo što će biti s tim što će biti s vijećem, jer mi smo podigli tužbu protiv, e, protiv vijeća po pitanju plaća ne znamo kakva će biti odluka suda, hoće li to ići u korist zaposlenika Europske unije. ako bude tako presuđeno, to je e, nešto što će se morati platiti iz proračuna Europske unije. Trebalo bi možda izdvojiti sredstva za to, predvidjeti ih. <clears throat> Jutros e, smo na sastanku također govorili o agencijama. Zabrinjavajuće kada vidimo na koji način komisija predviđa smanjenje troškova za agencije Naročito s tim da će troškovi, odnosno rashodi nekih agencija biti puno manji kako bi se mogli platiti za neke druge agencije. To drugim riječima znači da neke agencije jednostavno kažu da neće biti u stanju ispuniti zadatak. Specializirani odbori će to proučiti svatko u svom sektoru napravit će mišljenja. Velik broj specijaliziranih odbora već je dalo mišljenja u kojima vrlo detaljno razrađuju kakva je situacija prema pojedinim sektorima. još jedna stvar se E, odnosi zapravo na opći proračun za 2014. godinu i način na koji su prezentirane pripremne djelatnosti i pilot projekti. Ideje za same projekti trebaju se podastrati komisiji kako bi komisija mogla odrediti radili se o izvodivim idejama. 162 pripremne e, djelatnosti i e, pilot projekata su e, podastrati komisije. Od toga 132 nova projekta, a 30 su ne projekti koji već postoje. Jasno da je cjelokupni popis tih projekata koji predstavlja 274,15 milijuna eura je više veća svota, imamo 50 milijuna predviđeno za e, pripremne akcije i otprilike 40 za e, projekte. Dakle, ovo je sve skupa previše za komisiju. 28 projekata dobili su ocjenu A, pa će onda s njima se napraviti, e, e njih će se napraviti 38 projekata je dobilo ocjenu B, što znači da su izvedljivi, ali nakon nekih promjena, a za ostale e, projekte komisija smatra da su ili pokriveni sadašnjim projektima ili pak ne bi bili izvodivi. Treba se vidjeti kakva je situacija, a ta će nam informacija biti od značaja kada budemo odlučili koje pilot projekte i pripremne djelatnosti treba izabrati, a koje ne. Osim cjelokupne svote koja se može koristiti za ove pilot projekte i pripremne akcije, imamo problema i s maksimalnim iznosima u pojedinim kategorijama. To može također značiti da postoje ograničenje za sve ono što možemo napraviti. Zapravo e, na taj način pokušat ćemo izraditi kvadraturu kruga da udovoljimo što je većem broju želja i pronađemo načina da se izvedivi projekti zaista i realiziraju s dobrim rezultatima. Evo toliko o um, e, nacrtu e, preporuka. Ono što mogu reći da je gospodin Levandovski e, dao svom prijedlogu stvari koje nas zabrinjavaju jer sada u novom okviru izvojena sredstva su i predviđena sredstva su relativno niska, a kada se radi o istraživanjima, e, program počinje sa gotovo 13% manje sredstava, a nakon toga malo pomalo ta sredstva rastu, ali čudno je da se smanjuju sredstva za istraživanje kad je to jedno od prioriteta. Na sastanku sa specijaliziranim odborima osjetila sam veliku frustraciju zbog sadašnje situacije. E, ne mislim da će pregovori u kojima ćemo, koje ćemo ući biti i jednostavni. Hvala vam, An. A sada riječ ima Monika koja je ovdje nešto smiješno. Samo sam se morala sad nasmijati na komentar a Jensen da će pregovori biti e, teški, to i ja mislim. E, obzirom na višegodišnji financijski okvir morat ćemo se pomučiti. Dakle, što se tiče proračuna za parlament – kao i prošli put, e, kao što smo već zapravo najavili na pretprošlom sastanku, tada još nismo imali e, promjene statuta, odnosno e, radnih uvjeta za osoblje. U međuvremenu je odlučeno da će dvije godine, da se dvije godine neće povećavati plaće E, time se naš proračun smanjuje za ukupno 0,82%, što je značajno smanjenje. E, ako to sada, e, to sad znači da do kraja ovog saziva sa svim konsekvencama zbog kraja saziva E, to sad odnosi 2,15 e, jer je kraj e, saziva uvijek skup zbog pristupanja Hrvatske dolazi do porasta od 0,76 tako da je ukupni ukupno povećanje 2,47%. A, a ukupno kad se sve zbroji onda smo na 0,44%. Minus 0,44%, dakle to je jedan prilično jasan minus, odnosno smanjenje. E, upozoravam da ćemo možda još prije prvog čitanja i prije sljedećeg sastanka odbora za proračun e, morati imati e, sastanke sa odborom regija gdje e, će biti potrebna pojačana suradnja tako da će se naše brojke možda ponovo promijeniti jer e, tu postoji izvjesna međuovisnost dakle neki izdaci ako se pojave u tim odborima će morati biti ukinuti kod nas i obrnuto. O tome će se dakle morati raspravljati, tako da još nemamo definitivne brojke, ali imat ćemo ih u rujnu, ali osnovna, osnovni, osnovni koncept je već tu. Dakle, imamo 2,47%. E, kod drugih institucija situacija je sljedeća. Europski sud ima porast od 0,2% nakon što su se e, složili sa komisijom o izvjesnim radnim mjestima koja će biti uvedena kod njih. Potom e, revizorski sud će povećanje od 0,32% na temelju različitih faktora E, e, odbor za socijalna i gospodarska pitanja 0,7%, odbor regija za 2,2%, europski pravobranitelj ima veće povećanje od 3,8%, a e, nadležan zaštitnik za zaštite podataka 3,1%. Mi smo e, započeli razgovore sa e, zaštitnikom e, privatnosti podataka i u sljedećih dvije, tri godine će tu doći do nekih promjena. Vanjska, e, služba za vanjsko djelovanje ima porast od 3,2%. Tu se radi o nekim e, sigurnosnim mjerama, a također i o nekim preuzetim najamninama. Dakle, ako je neka zgrada do sada bila recimo unajmljena samo tri mjeseca, u budućem periodu sad imamo cijelu godinu, s kojom moramo računati, s plaćanjem najamnine to naravno dovodi do povećanja e, brojki. To bi bio pregled brojki kod drugih institucija. Nema za sada većih problema o kojima bih mogla e, sada išta reći, niti većih e, neslaganja sa komisijom. Hvala Monika, hajde. Hvala. Htjela bih se jednostavno zahvaliti kolegici Jensen što je pripremila mandat za trijalog. A iznad svega zato što je drugim klubovima zastupnika olakšala posao. Stajala nam je zaista na raspolaganju. Što se samog sadržaja tiče, nemam što dodati, jer je ta tekst o kojem su se svi dogovorili. Međutim, činjenica jest da proračun 2014. godine sadržava čitav niz nepoznanica i to već dugo vučemo za sobom. Došlo je do okvir, dogovora o okvirnom višegodišnjem financijskom proračunu, ali komisija već sada predstavlja sam proračun, međutim taj proračun mora uzeti u obzir sve one izbjene koje će biti rezultat višegodišnjeg financijskog proračunskog okvira. Kada će komisija napraviti izmijenjeno pismo u tom smislu? Trebamo vidjeti kako će se višegodišnji financijski okvir odraziti na proračun. Programi za mlade sasvim sigurno će e, se to odraziti i na to u prve dvije godine nakon 2014. godine. A ako se s jedne strane nešto doda, onda će sa, iz toga se morati, za ta sredstva morati uzeti iz drugih proračunskih sredstava. Zanima me dakle kada će taj amended letter doći. A e, isto tako što se našeg prijedloga tiče, taj prijedlog se može dati samo kada dođe do prvog čitanja vijeća. Međutim, još uvijek nismo dobili detaljan prijedlog komisije. Pa zapravo ovako ne znam ni samo što mogu e, reći. Što se pa tiče backloadinga za neke programe, Kakve reperkusije možemo očekivati? Očekivalo se da će neka sredstva priteći u prvim godinama, ali sada vidimo da će se financijska sredstva prebacivati iz primjera radi Connecting Europe Facility, instrument povezivanja Europe za program za mlade. A taj instrument povezivanja Europe već je imao e, smanjivanje sredstava. U svjetlu onoga što smo razgovarali jutros, a to smo vidjeli i za vrijeme sastanka koordinatora, očito je da će s agencijama biti problema. Agencijama se dalo masu novih zadataka, a istovremeno im se srezao proračun vijeće e, se izgleda okomilo na agencije. Već smo obzirom na prijedlog komisije, a još je gore kada govorimo o tome da ne znamo što će doći s vijeća. Inače, morat ćemo uzeti i nama na ovom odboru neke teške i neugodne odluke. Morat ćemo se igrati policajaca, to mi se ne sviđa, nikome se to ne sviđa. Jer svaki euro koji ćemo oduzeti ili dodati od nekih prioriteta, taj će e, euro biti uvijek u odnosu na marži onih sredstava za mlade, za programe koji će ići 2014., 15. i 16. godine, kada bi se tim sredstvima morale financirati inicijative za mlade. Drugim riječima, radi se o ratu među siromasima. To je gotovo izbor hoću li se pobrinuti za oca ili za majku. Tako ćemo zapravo morati raditi. A 0,2 milijuna eura e, marže je za plaćanja, ali to zapravo znači da te marže nema. Drugim riječima, ako iskrsne nešto nepredviđeno, zato novaca neće biti. Ne postoje nikakva sredstva sa strane za recimo završavanje Erasmusa, za saldo za 2013. godinu i 2014. godinu. Isto tako nema nikakve marže za kategorije broj 5, budemo li morali uzeti u obzir odluku Europskog suda po pitanju plaća. A vijeće traži neke fiktivne marže, oni režu neka sredstva, ali stvarno ne znam kako ćemo se moći nositi sa svim tim problemima. Dominik Rike, izvolite. Hvala predsjedniče. E, zahvaljujem se najprije Ann Jensen. Ona je na u vrlo teškim okolnostima uspjela iskristalizirati mišljenja klubova zastupnika kao priprema za trijalog. Jako je dobro surađivala s nama i zato se želim zahvaliti. Želim napraviti neke makroskopske primjedbe, ako mi dopustite. Prva primjedba je da marže nema. Kao što je rekla gospođa Geta Zabal, nemamo nikakva sredstva previđena za slučaj nepredviđene situacije. Ali e, nemamo ni nikakve marže u odnosu na već predloženi proračun. Morat ćemo odlučivati od jednog stavka do drugog. Nadalje, ovaj proračun je smanjen e, u e, realnim vrijednostima, a nova mi zapravo ćemo e, morati likvidirati ogromne zaostatke koje imamo. Dok većina novih sredstava će zapravo ići zato da se otplaćuju prethodno preuzete obveze. nadalje mogu reći e, nešto u odnosu na to što radi vijeće. Vijeće samo puno gestikulira. Oni stalno govore o frontloadingu i backloadingu. Moje pitanje kojem upućujem komisiji koja će raspolagati višegodišnjim financijskim okvirom. Pa zato treba pitati komisiju je li moguće da ona stavi na raspolaganje i odbora za proračun, ali i cijelog parlamenta, da nam daju plan za cijeli period tog višegodišnjeg financijskog okvira kako će izgledati backloading i frontloading jer ja se bojim da s obzirom da sve to skupa nije uravnoteženo raspodijeljeno na tih šest godina. Dakle, bojim se da na kraju u zadnje tri godine neki ljudi će sasvim ispasti iz ovog proračuna. A E, ako se parlament odlučio za nešto, oni e, to žele e, iskreno ispoštovati. Međutim, kada vidim ovo što oni pričaju o frontloadingu i backloadingu, stvarno me zanima hoće li to vrijediti za svih šest godina. Za 2014. godinu imamo proračun e, za <laughs> isplaćivanje dugova 10% u mm, konstantnim eurima. Meni je to jednostavno proračun kojim se e, pune rupe iz prethodnih perioda e, kada Anjensen Jensen kaže da će biti teško pregovarati. Neće se imati o čemu pregovarati, što pregovarati. Ako ovo pažljivo pregledam, ovaj backloading i frontloading treba staviti u cijeli višegodišnji financijski okvir, u protivnom višegodišnji financijski okvir više ništa ne znači. Jer inače će se opet morati govoriti o okviru, na kraju ćemo samo se baviti time da će se sredstva prebacivati iz jedne stavke u drugu a ako na pola mandata dođe do ponovnih pregovora e, što smo mi priželjkivali u smislu mogućnost dobivanja novih sredstava, da će zapravo to jednostavno biti e, isplaćivanje računa za ono što je već e, realizirano i da će se na tome stati a kada gledamo da moramo raditi na većoj europskoj integraciji i rastu, ako se opet vadimo na backloading i frontloading, ne znam šta će se na kraju dogoditi. Molim da se komisija zaista pozabavi time da se sve uravnoteži jer inače nema nikakvog političkog čitanja višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala, dragi kolega. Ovo je bila vrlo važna primjedba. Juta Hauk. Hvala lijepa. Ja naravno mogu samo još jednom ponoviti sve što smo jutros već rekli na sastanku sa agencijama, ali ograničit ću se na to da kažem da ovo što je komisija sada predložila jednostavno ne ide tako kako je predloženo. Svi znamo kako je postavljen proračun za agencije. Tu imamo uh, sredstva za upravljanje eh, dakle za administrativne troškove također postoji i plan njihovog rada koji smo eh, odlučili da je dobar a za taj posao koji trebaju obaviti zna se koliko je potrebno novca. E, međutim, na kraju e, opća uprava za proračun e, sredstva skreše i to sad imamo kao prijedlog na stolu. Već sam jutros rekla, ovo nije kraj ne kao što znamo iz iskustva, iako to znamo i iz iskustva, ali kao što već sad znamo, vijeće hoće ono malo novca što stoji na raspolaganju agencijama još dalje srezati. A upravi smo na sastanku koordinatora E, zauzeli stav o proširenju e, zadatka nekih agencija, odnosno to smo odgodili za jesen jer jednostavno nismo uspjeli naći rješenje. Da, to je naprosto tako, nemamo rješenje. Jer to što ta agencija mora e, raditi, jednostavno se ne može platiti sa 6,2 milijuna eura. Radi se o agenciji za e, sigurnost pomorskog prometa. Očito će odbor za transport na prijedlog izvjestitelja morati reći da to neće, mora, neće smjeti biti 6,2 milijuna nego 30,2 milijuna i to će još uvijek biti nedovoljno. Međutim, to sve skupa nije realno. Dakle, što to znači? Jedino što je moguće je da kažemo komisija kaže sredstava nemamo, vijeće još dalje smanji sredstva i onda jednostavno križamo zadaće, odnosno posao koji obavljaju agencije. Drugčije ne možemo postupati i to moramo jasno reći. Jednostavno ne možemo im e, davati sve više i više posla i sve manje i manje novaca. Ono što smo odlučili kao zakonodavac ne možemo E, donijeti odluke, a onda reći da to ne želimo platiti. To jednostavno je neprihvatljivo. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo što je Dominik Rke upravo rekao, kada ćemo konačno dobiti pismo o izmjenama proračuna komisija trenutno niti ne govori o tome dakle moramo dobiti još jedan e, dopis a komisija o tome uopće niti ne govori e, prvog drugog i trećeg sedmog je održan sastanak i tu je sa, e, zapanjenoj publici saopćeno gdje će e, se provoditi frontloading, front a gdje backloading. I sa zaprepaštenjem smo čuli da će kod energije, transporta e, dogoditi backloading, a frontloading kod programa ITA i Galileo. Ko uopće još vjeruje da ćemo novac koji smo sada backloadali ikad više vidjeti uopće na tim stavkama? a vijeće samo klima glavom na to. Su to jednostavno činovnici, nitko ne preuzima odgovornost. To je stvarno zaplakati i to jednostavno ne ide tako. I ako sad jednostavno nemamo maržu, oni sad smanjuju stavke za plaćanja jer žele postići maržu, ali gdje onda ostaje, e, što onda ostaje sa, sa našim instrumentom za fleksibilnost? Dakle, po mom mišljenju, e, cijela priča je, izgleda sve ružnije i ružnije kad se pogledaju e, pogleda cijela situacija i ja uopće ne razumijem kako se komisija do te mjere može ponižavati pred vijećem. Hvala lijepa jutra. Gospodin Hartog ima riječ. E, bit ćete iznenačeni kad čujete da je moje mišljenje sasvim e, drukčije nego mišljenje gospođe Haug. Pitam se da li gospođa Holmajer ima uopće osjećaj koliko su hitni pregovori u vezi sa agencijama. Juče sam e, od mreže agencija čuo da se mora e, postići neke uštede, ali ne e, na troškovima agencija. Ja sam predstavnik naroda, to je e, moja funkcija i ja predstavljam svoju zemlju članicu i obavezan sam reći da smatram da je nevjerojatno i zapravo uvredljivo E, da se agencije tako ponašaju. Ja smatram da se novac mora uštedjeti na agencijama, odnosno smatram da ih zapravo treba ukinuti, iskreno rečeno. Hvala kolega. Gospodin Rubik. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da se radi o tome da e, zapravo razgovaramo o ozbiljnim problemima sa kojima je suočena Europa E, jutro smo imali na dnevnom redu e, programe Erasmus za mlade poduzetnike, povjeren, e, potrebni su nam napreci za gospodarstvo i drago mi je da smo ovdje zapravo svi jednoglasno, svi klubovi zastupnika, da smo svi podržali programe Erasmus za mlade poduzetnike. Potrebno nam je otprilike 350 milijuna eura za taj program. Time nastaje, mislim, jedna nova kultura koja je vrlo važna i koju će sve zemlje članice podržati. Za prvu godinu 20 milijuna koje je koliko je predviđeno e, će nam i, ta, i također i šansu da povratimo vjerodostojnost zadaci koje prenosimo na Europsku uniju E, pri čemu zemlje članice zapravo e, ne uspijevaju na području zapošljavanja tu mora Europska unija se pobrinuti za red odnosno za podršku to je naša zadaća hvala Puno hvala. Drago nam je da je ovdje glavni ravnatelj opće uprave za proračun iz komisije. Hvala što je došao. Kolege su kao izvjestiteljica postavili pitanja. Želim vas podsjetiti na činjenicu da je sporazum e, oko kojeg smo došli osim svega u uredu e, predsjednika Europske komisije, dakle u kojem je bio i predsjednik parlamenta i predstavnik irskog e, predsjedništva. Dakle, u tom sporazumu postoji niz elemenata koji moraju se konkretizirati u proračunu iz 2014. i 2015. godine. Dakle, osim front loadinga, gdje je na inicijativu Europskog vijeća za mlade to trebalo učiniti, dakle radi otvaranja radnih mjesta za mlade. Trebalo je dakle za te dvije godine e, sredstva raspodijeliti između programa Horizon 2020, Erasmus Plus i Gosma. Kao što su kolege rekle, sve to bi trebalo na kraju rezultirati e, pismom e, izmjene za proračun 2014. godine. Postavit ću još jedno pitanje. Među najavljenim odlukama predsjednika Europskog vijeća o inicijativi za mladež a to je rekao predsjednik Europske komisije nakon Europskog vijeća, a nakon toga je to ponovio pred Europskim parlamentom. Dakle, on je govorio o svoti od 8 milijardi. Do tada se u svim dokumentima i svim prijemčenjima spominjala svota od 6 milijardi. Pitamo se, znamo li sada nešto više o izvorima financiranja u ovom slučaju. Ovo je zapravo još jedan primjer onog općeg pitanja što ga je postavio Dominik Rike, a to je bilo jako je dobro raditi se front loadingom, drugim riječima da unaprijed se neka sredstva plate, ali to će onda ići na uštrb nekih drugih e, stavki. E, trebalo bi da i parlament, ali i vijeće E, znaju i da se aktualizira što će ta sredstva i kako će se on raspodjeljivati u cijelom tom periodu. Gospodine glavni ravnatelju, možete li nam dati sada više podataka o tome? Hvala e, predsjedniče i ja ću vam pokušati dati e, nešto više podataka prije svega što se tiče veličine proračuna i činjenice da nema dovoljno marže. To je mehanička posljedica situacije s kojom se moramo suočiti na pragu 2014. godine i novim višegodišnjim financijskim okvirom. Povjerenik Levandovski iznio je te podatke. Izvjesno je da se nalazimo u situaciji gdje plaćanja e, e, zaostalih obveza se moraju izvršiti i to će se raditi u periodu 2014-2020. godine. Inače, dobro je poznato da u jednom proračunskom periodu su potrebe manje nego pri kraju. To smo i vidjeli s ovim višegodišnjim financijskim okvirom. Rekao bih da je među navodnicima normalno da u početku perioda se naglasak, odnosno glavnina e, financiranja e, posveti plaćanju bivših E, računa. To nije ništa iznenađujuće, to tako funkcionira u e, cijelom, e, na cijeli ovaj način na koji mi radimo na europskoj razini. Što se pak tiče relativnog skromnog, skromne razine plaćanja, jednostavno rečeno nije bilo razumno, kao što ni matematički nije bilo moguće, da se predvidi drugačija marža od one što smo je predložili. Drugo, ova pitanja frontloadinga i backloadinga. Dopustite mi da vam dam dvije primjedbe. Prva, u nacrtu proračuna koji vam je podastrt, nismo uključili izmjene za e, programe koje ste spomenuli Kozme, Erasmus for All i Horizont 2020. godine. Prema tome doći će do izmjena u pismu e, u rujnu e, pismo e, sa izmjenama broj 1 koji će se baviti točno ovim pitanjima. Ovdje odgovaram gospođi Zabal i tu će se točno vidjeti što je tu, ako mi dopustite taj izraz sa engleskim riječima, frontlodirano ili backlodirano. I e, tu ćemo vidjeti dakle, što će se izdvojiti za programe za mlade. Što se tiče sredstava koje se koriste na početku perioda da bi se na primjer ovdje za e, Erasmus plus, plus Horizon 2020 i Kozme nisu sredstva koja su izgubljena za instrument povezivanja Europe na planu energetike. Ne, to će jednostavno biti sredstva koje će se kasnije u tom periodu. Radi se o sredstvima koji su prvobitno bitno predviđena za one programe koje su frontlodirani, ali e, dakle to će sredstva dati i potrošiti kasnije. Već smo imali e, prilike da to objasnim. Ja to ponavljam još jednom jer na taj način dobivamo optimalno korištenje preuzetih financijskih obveza za plaćanje. Zašto? Zato što su nam stručnjaci za energetiku objasnili da će provođenje tih programa trajati duže nego što je prvobitno bilo predviđeno. Dakle, prestrukturirati na ovaj način preuzete obveze za plaćanje je zapravo pozitivno. E, tako da programi kao Erasmus for All i programi za istraživanja ta sredstva dobiju, a da u oportunom času taj novac stigne za ove energetske programe. Mislim da je bilo važno da to jasno kažem. Što se tiče ostatka, Mislim da sam odgovorio na postavljena pitanja. Želim ipak naznačiti da što se tiče izmjenjenog pisma, izmjenjeno pismo broj 1 će se napisati i bavit će se pitanjima eh, efekata front loadinga bit će također i kao što je obično. Drugi, drugo pismo o poljoprivredi, što će ga komisija kao što je uobičajeno predstaviti sredinom listopada. Mislim da sam ovim odgovorio na postavljena pitanja. Hvala predsjedniče. Hvala vama. Ipak jedno pitanje od onih 8 milijardi, 6 ili 8 milijardi. Predsjedniče, Dopustite mi e, da još dodam jer sam zaboravio odgovoriti na pitanje gospodina Rikea, a na vaše ću odmah odgovoriti nakon toga. Na pitanje gospodina Rikea moram reći da smo mi napravili program financijskog programiranja koji je predstavljen e, paralelno s proračunom. U tom programu naći ćete posljedice redistribucije e, kredita, dakle, odnosno proračunskih preuzetnih proračunskih obveza kako e, bi se to uzeo u obzir front loading. To je u jednom javnom dokumentu. E, sad, na pitanje o tome radili se o 6 ili 8 milijardi, moram priznati da e, pojedine službe komisije nisu kretale u račune. Onaj ona brojka koja je meni poznata su 6 milijardi o kojem su govorile na, najviši um, dužnosnici i e, zahvaljujući toj brojici došlo je do sporazuma. Ali kad bih eventualno htio pogađati nešto, onda mislim da oni koji su spomenuli te brojke da bi onda dvije dodatne milijarde mogle biti rezultat globalne marže što bi se stvorila i iz koje bi se mogao financirati određen broj operacija u drugom periodu. Međutim, to što govorim je moje osobno tumačenje tih brojki. Hvala predsjedniče. Hvala gospodine glavni ravnatelju. Ne znam iz svega ovoga što ste rekli, da li se trebamo smiriti ili pak da li se trebamo uznemiriti. Ne znam, e, tumačite li vi stvari na isti način kao i mi. Mi vidimo već neko vrijeme da se stalno e, u političke svrhe recikliraju iste brojke. Istim se brojkama e, zapravo E, svaki puta govori kada se govori o razno raznim stvarima koje treba financirati. Ne radi se nikada o novim sredstvima, već iste brojke koje se vrte i stavljaju za dalje druge stvari. Mislim da je Monika, ki se zapravo žure, ona nam treba govoriti o politici vezane za zgrade. Hvala, dakle završam sada u prvu raspravu, idemo sada na E, glasanje. I najprije Monika Building Boss Policy. Biću kratka jer to su dvije nekomplicirane zgrada. Jedna se nalazi u Angoli. E, služba za vanjsko djelovanje je sve poduzela kako bi se to na razuman način e, obavilo. Imaćemo ukupno veće troškove za 400 tisuća eura, međutim to je neophodno jer je to E, zgrada koja je u lošem stanju, e, ima e, gdje su, gdje su zaposlenici izloženi kakvim opasnostima, sigurnosnim rizicima i tako dalje. I već smo nekoliko puta opomenuti da su uvjeti rada za zaposlenike tamo potpuno neprihvatljivi i dakle morala, morala se naći nova zgrada i pritom se pokazalo da je ta nova zgrada naravno zato što je sagrađena 2013. dakle nova zgrada E, ukupno je i skuplja, ali odgovara no, zahtjevima što se tiče e, uvjeta rada, što se tiče sigurnosti i zdravlja e, zaposlenika. Dakle, ukupno ćemo imati troškove od 1,46 milijuna, međutim imat ćemo manje troškove za režije. Najmodavac međutim e, snosi sam jedan dio troškove, troškova 1,17 milijuna, tako da ukupno sve izgleda prilično razumno što se tiče financijske strane. Kod druge e, zgrade radi se o jednoj pozitivnoj e, informaciji, radi se o zgradi u Luksemburgu E, želim zahvaliti Europskom sudu e, na temelju toga što će ranije napustiti jednu zgradu. E, sad odjednom imamo dvije ponude, a ne samo jednu, pa smo uspjeli uštediti godišnje 1,1 milijun eura i možemo useliti u novu zgradu prije nego što se definitivno preselimo ukupne uštede od 5 milijuna eura u 45 mjeseci. Mislim da je to vrlo dobra vijest jer stalno imamo nova i nova opterećenja za proračun. Evo ovo je e, za razliku od svih tih drugih poskupljenja e, jedna ušteda. Dakle, tu smo bolje prošli. Zahvaljujem se izvjestiteljici. Naša nam izvjestiteljica dakle predlaže da ne tražimo da e, mišljenje o tome da će služba za vanjsko djelovanje se e, e, početi raditi u Angoli. Objasnila nam je koji su svi problemi za to vezani, ogromni problemi. E, i nadalje govorila mi je i o zgradi u Luksemburgu i nama je drago da se je došlo do ogromne uštede. Drugim riječim, ne moramo više glasati o tom, toj točki dnevnog reda, ali ćemo se morati pozabaviti s točkama dnevnog reda o kojima ćemo morati glasati. Točka 21. to je, e, je zapravo izvješće Jamesa Ellesa o e, političkim trendovima. moram vas da sada uzmete vašu glasački listić i glasačke kartice. Voilà. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Rapport James Ellis. Dakle, ako svi imamo vaše glasački potpis, izvjestitelj James Ellis, amandman broj 2, tko je za, izvjestitelj ga podržava, tko je protiv. Troje suzdržanih nema usvojeno. Možemo li 3, 4, 5 izvjestiteljice Ferrere zajedno glasati, izvjestiteljica protiv, tko je za? Protiv, suzdržani, dakle svi su protiv. Odbijeno. Sva tri amandmana. Gustafsson i Matera, amandman 6, izvjestitelj je protiv, tko je za? Tko je protiv? Dosta ljudi suzdržani, odbijeno. Zatim kompromis A, koji uključuje izrijeku isključujući širu istraživačku zajednicu unutar izvan Europske unije, tako dalje, tako dalje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Suzdržani? Usvojeno. Dakle, amandman 7, ništa. Amandman AFKO, te Prelazimo na amandman broj 8 i 9. Izvjestitelj Kalfin zajedno, izvjestitelj je za, je za? Hvala, protiv. Gospodin Hartung, tko je suzdržan? Nitko. Oba su usvojena amandmana. Što se tiče uvodnih odredbi, amandman Gustafson i Matera. Izvjestitelji su za. Amandman 1, tko je za? Protiv. Troje suzdržani. Usvojeno. mišljenje odbora Regi, trebamo li glasati o tome, donekle je čudno, čini se. No, glasamo. Ukoliko želite, slobodno. Dakle, Regi 1, izvjestitelj je protiv, tko je za? Dobro, protiv. Četvoro protiv. Pet čak, ako uključimo, i izvjestitelja. Suzdržani jedna osoba usvojena. Regi 2, 3, 4 i 5. Ne moramo glasati za van obuhvata. Dakle, njih preskačemo. Regi 6 i 7 zajedno, molim vas. Ne, ne možemo zajedno. U redu. Regi 6. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Protiv prilično ljudi. Dakle, odbija se regi 7. Tko je za? Uzgled rečeno izvjestitelj protiv. Tko je protiv? Četvero, petro, šestro. Suzdržani, usvojeno. Regi 8 i 9 možemo li zajedno? Izvjestitelj za. Tko je za? Protiv. Dvije osobe samo. Suzdržani. Dakle, oba su usvojena. Afko, moramo glasati o tome, da, u redu. Afko 1 i 2 zajedno, tko je za? Izvjetitelji za, tko je protiv? Tri osobe suzdržani, usvojeno. Kompromis B. Tekst imate, možete vidjeti sami. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim ćemo dakle unijeti novi odjeljak 5a, novi stavak dakle, AFKO 3 i 4 uključeni su kompromis B, idemo na AFKO 5, koji je djelomično uključen novim stavkom petim, no možemo ga kao dodatak usvojiti. Dakle, tko je za? Protiv? Dvije osobe suzdržani usvojena. Kao dodatak stavku. Afko šest. Dakle, 6 i sedam su također dodaci. Dakle, Afko šest, izvjestitelj za, tko je za, tko je protiv, Tri osobe, pet čak, suzdržani. Hvala vam, usvojeno je. AFKO 7, dakle kao dodatak, izvjestitelj za, tko je za, tko je protiv. Samo jedna osoba suzdržani i jedna osoba usvojena. AFKO A, uvodna odredba, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno također. Konačno glasanje, ukoliko imate svoje glasačke kartice, upotrebit ćemo ih za elektroničko glasanje. Glasanje je otvoreno. Ne funkcionira. Izgleda da samo radi. Vrlo dobar stroj. Sve radi za nas. Dakle, 27 osoba Nasprem 23 odnosno 23 naspram 3 od 27. I čestitome Jamesu Ellisu odlično obavljen posao. Prelazimo na izvješće kolege Kotinje, organizacija anketa o radnoj snazi na uzorku u zajednici. Dakle, 22. točka dnevnog reda. Zajednica, zanimljiva riječ, dakle to još uvijek postoji. točno koja zajednica. No, amandmani 2 i 3 zajedno, izvjestitelji za, tko je za? Hvala vam, tko je protiv? Tri osobe suzdržani, nitko usvojeno. Uvodne odredbe, prvi amandman, izvjestitelja, tko je za, tko je protiv? Tri osobe suzdržani, usvojeno. Elektroničko glasanje. Dakle, konačno glasovanje od 28 ukupnih, odnosno 27 glasova. Jedna osoba nije glasala, može se možda probuditi pa nas uhvatiti. Ukoliko ne, zatvaramo glasanje i 24 naspram 3 bez uzdržanih. Čestitamo gospodinu Jean-Louis Cotiniju. Sljedeća točka, izvješće Jute Haug. Aha, to smo odlučili dakle odgoditi. Onda ćemo samo glasati. Samo uključiti Europsku agenciju o pomorskoj sigurnosti, a 23 odgađamo. Ali možemo glasati o Europolu. radnje i isposobljavanje tijela za provedbu zakona. Imate li glasački potpis za Europol? Donekle je složen, zapravo je poprilično složen. Dakle, amandman peti. I amandman jedanesti. Zajedno glasamo o oba amandmana, no istovremeno trebamo glasati o tri dijela. Prvi dio e, je onaj izraz dio fraze koje je zajednički oba amandmana, dakle, tko je za, protiv, troje suzdržani, usvojeno. Zatim glasamo o dodavanju riječi u proračunu agencija. Tko je za? Protiv? Dobro, elektronička provjera. Glasamo, glasamo, glasamo. Netko je zaspao. No, glasovanje je zatvoreno. 12 naspram 14. Dakle, odbijeno. Moramo li glasati i o trećem dijelu? Dobro, dakle, treći dio za ova dva amandmana je usmeni amandman izvjestitelja za brisanje riječi i računovodstvo. Tko je za? Tko je protiv? Dvije osobe suzdržani. Usvojeno. Dakle, ta dva amandmana su gotova. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Prijedlog za legislativnu rezoluciju, tu imamo tri amandmana izvjestitelja, možemo sva tri glasati. Ne, zaboravio sam amandman četvrti, uvodna odredba. Tko je za? Protiv? Tri osobe suzdržani, usvojeno. Zatim prelazimo na prijedlog za legislativnu, rezol o legislativnoj rezoluciji. Tri amandmana, 1, 2 i 3, sva zajedno, 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno, jedna osoba protiv. Amandman 7, odnosno možemo sve amandmane zastupnice Holmajer, 7, 8, 9 i 10, izvjestitelj je za, ima i nekih usmenih amandmana u tome, no siguran sam da vi znate o čemu se radi. 7, 8, 9 i 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Jedan suzdržan. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Radili glasački? glasački? uređaj dano, ona osoba koja je zaspala i se još nije probudila, 27 osoba je glasala, glasovanje zatvorenje, 23 naspram 2, usvojeno, čestitamo izvjestiteljici Hauk. Također imamo i transfere. Može li itko zamijeniti izvjestitelja gospodina Laviju za to? Donc tout a été Dakle, jutro su sve objasnili. a ah, kad ja ne predsjedavam, onda sve izvrsno funkcionira. Prema tome, možemo jednostavno sada glasati. E, za svakim dijelom ćemo, za svaki dijelom ćemo posebno glasati. Ako ste svi zadovoljni, to je super. Tek broj 16. Tko je za, protiv, 1, 2, 3, ajde, suzdržani i jedna osoba je suzdržana, usvaja se. Tek broj 17. Tko je za, protiv, jedna, dvije osobe protiv, suzdržani, usvaja se. 18. Tko je za, protiv, jedna osoba protiv, suzdržani, usvaja se. 19. Tko je za? Protiv? Jedan protiv. Dva osobe protiv. Suzdržani? Usvaja se. 21. Tko je za? Protiv? Nitko. Suzdržani? Jedna osoba suzdržana. Usvaja se. A sada prelazimo na ostale odjele. Tu je i Derek Von ostavio oporuku. I on je govorio jutros. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Oporuke e, Dereka Vona. Nitko nije suzdržan. Dakle, jednoglasno se usvaja. Prema tome, sada smo s tim završili, nema više glasanja. Što ne znači da smo završili raspravu. Preostaje još e, par točaka dnevnog reda koje moramo na brzinu pregledati. E, točka broj 8 o vlastiti sredstvima i višegodišnjom financijskom proračunu. O tome smo prilično detaljno govorili s koordinatorima danas i jučer na sastanku kontakte skupine. Još je jedan izvjestitelj ostao u dvorani, to je Jean-Luc, a pod njegovim nadzorom mislim da mogu sažeti stvari na sljedeći način. Glasat ćemo o, e, glasali smo o rezoluciji na plenarnoj sjednici koja je velikom većinom glasova koja je prelazila apsolutnu većinu, dakle koja je dala prošloga tjedna predsjedniku parlamenta Šulcu i meni e, mandat vezan za mini sastanak na vrhu e, prema Lisabonskom sporazumu o e, pregovorima o proračunu. Mi smo u toj rezoluciji koja je izglasana odaslali čitav niz političkih poruka i rekli smo da je konačno rezultat glasanja koji je jedini s pravne strane važeći koji će biti o svemu skupa, o uredbi o višegodišnjem financijskom okviru i o institucionalnoj uredbi. Dakle, to konačno glasanje održat će se nakon ljetne stanke, datum još nije određen. Biće to u onom času kada parlament bude izvjesno znao da će se druga tranša proračuna od 3 e, milijarde i 900 milijuna da je, dakle, da je ona sigurna i kada će istovremeno parlament biti uvjeren da će glatko teku pregovori o <clears throat> zakonodavnim tekstovima. Predstavnica litavskog predsjedništva koja je došla prošli tjedan na sastanak e, konferencije predsjednika koje, ona nam je rekla koje tekstove još formalno treba osvojiti. Radi se tekstove o pravnim i političkim temeljima onih stavki što se financiraju iz proračuna Europske unije. S druge strane, na sastanku koordinatora smo ustanovili da se svi koordinatori slažu da za kraj same procedure usvajanja višegodišnjeg financijskog sporazuma i nakon njegovog usvajanja, naravno pod tom pretpostavkom, a glasalo se na posljednjoj plenarnoj sjednici, Dakle, vidjelo se da je bilo poželjno da Europski parlament, odnosno odbor za proračun zajedno s odborom AFKO, izvuku iz toga političke zaključke, dakle zaključke, političke zaključke tog tih pregovora. A rezultat pregovora je razočaravajući. Način na koji je Europski parlament intervenirao u određivanju višegodišnjeg financijskog okvira za sedam sljedećih godina je naročito razočuravajući, frustrirajući i po mom mišljenju nije u duhu Lisabonskog ugovora. Slovo Lisabonskog ugovora formalno ispoštovano, ali ne i duh. Čini se da je način na koji su se stvari odvijale da dovodi do toga da u velikoj mjeri smanji ovlasti u području proračuna Europskog parlamenta, uključujući, kao što je rekao Dominik Rike, i oni koji se održe na godišnje proračune. Jer čini se da moramo sada određivati razinu proračuna za 7 sljedećih godina. Prema tome, pregovaračka marža će biti vrlo mala za godišnje proračune. A način na koji su se pregovori odvijali smanjuje ulogu koju naš parlament ima u odlučivanju. I to smanjuje ulogu od kolega iz različitih odbora i pododbora. Ono što već sada znamo da značajan tekst vezano za najskuplje aspekte politika, kohezijsku politiku, poljoprivrednu politiku, horizont 2020. Erasmus i tako dalje. Već sada je jasno da s jedne strane Irsko predsjedništvo, s druge strane Litavsko predsjedništvo koje raspravljaju s parlamentarnim e, pregovaračima Dakle, sve ono što je e, doneseno kao odluk na sastanku na vrhu vijeća 7. i 8. veljače ove godine za ta dva presjedanja je nešto što je apsolutno nepromjenjivo. Jer to se prebacuje na one dvije instance čije postojanje priznaje Lisabonski ugovor, ali im ne daje mogućnost za, e, da donosi zakone. To je vrlo problematično. Vidjeli smo sad kako je s proračunskim okvirom, vidjet ćemo što će biti sa zakonodavnim okvirom. Bilo kako bilo, svi koordinatori bili su mišljenja da ne možemo iz toga ne izvući pouke i zaključke, dakle iz te situacije i tih rezultata, te su također zaključili da je naša moralna i politička obveza da to kažemo, da se nas glas čuje i da sljedećem sazivu parlamenta damo formalne preporuke kako bi se to uzelo u obzir čim dođe do revizije koja je predviđena sporazumom o višegodišnjem financijskom okviru za 2016-2017 godinu. To će gledati na sljedeći način. Najprije ćemo izvješće koje e, izrađuje odbor za ustavna pitanja. Dakle, njega ćemo uzeti e, kao temelj. Oni rade e, jedan na temeljno izvješće i to će omogućiti da naš odbor da mišljenje odboru AFKO, a mi ćemo u našem odboru moći uložiti u amandmane na njihovo izvješće. Mi znamo da je izvješće odbora za ustavno pitanje AFKO zapravo e, kratko izvješće jer samo jedan članak je o tome, a mi možemo uvodnim napomenama dati e, mišljenja. <clears throat> Dakle, da, možemo dati na njihovo izvješće kako mišljenje, tako i uložiti amandmane. Drugo, zajedno s koordinatorima odlučili smo napraviti izvješće o inicijativi koje ćemo također dati izvjestitelju a e, vezanom s odborom AFKO u osnovi e, vezano za članak 50 ili neki drugi, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, odmah, dakle, neposredno nakon konačnog glasovanja, zato kako ne bismo na to utjecali, dakle, neposredno nakon konačnog glasovanja, izvjestitelji će početi raditi na poukama koje možemo izvući iz takvog postupka i o tome što parlament mora tražiti u vidu poboljšanja i dobiti u budućnosti, što drugim riječima znači od sljedećeg saziva, kako bi se to našlo na plenarnoj sjednici prije kraja ovog parlamentarnog saziva. Ja mislim da to možemo očekivati početkom 2014. godine s obzirom na datume europskih izbora, već od početka proljeća, svi će zapravo e, drugačije provoditi vrijeme ili neće više puno provoditi vrijeme u samom parlamentu. Evo, to su zaključci onoga o čemu smo govorili u parlamentu. Imate li možda još nešto što ćete reći, dodati, sa pitanja za postaviti izvjestitelju? Nemate. U tom slučaju vam se zahvaljujem. Postupit ćemo sada na sljedeći način. Prelazimo na točku broj 17, e, izvješće Katrin Trotman. Drago mi je da je ona tu i ona će nam govoriti o europskom semestru. Hvala e, predsjedniče. Ja ću govoriti vrlo, vrlo kratko. Poznat vam je sadržaj ovog izvješća, znate da smo nedavno o tome govorili na našem odboru koje su slične, ali to izvješće je zapravo malo drugačije zbog konteksta i ja sam htjela tada načiniti nešto kako bismo dobili dobar proračun, zadovoljavajuće cifre i tako, neke stvari koje su se zapravo razvile na drugačiji način. Prema tome, bit ću prisiljena ulagati amandmane s nekim izmjenama. Što se samog sadržaja tiče, postoji jedan aspekt koji želim naglasiti. Znam da naš odbor to podržava. Mi ste o tome inače govorili. Naime, zemlje članice smatraju da je sredstva koje izdvajaju za proračun Europske unije nešto što bi se trebalo uzeti u obzir u procjeni europskog semestra, jer oni sudjeluju u konsolidaciji europskog proračuna e, kada je u pitanju rast, ali o tome šefovi država ili vlada Europske unije nisu još govorili. Što se ostalih stvari tiče, neću naglašavati ništa osim članak sedmi, a to je da mi inzistiramo na vlastitim sredstvima. U sadašnjim e, moramo Inzistirati na tome, naročito nakon svega onoga što smo čuli o frontloadingu i backloadingu vezanom za financijske perspektive. Evo, gospodine predsjedniče, htjela sam vrlo kratko izložiti najbitnije i neću ne osvrtati se na ostatak. Hvala kolegice. E, usput budi rečeno, jučer sam bio pozvan u Francusku narodnu skupštinu kako bih sudjelovao na sastanku odbora za europske poslove našeg, dakle Francuske skupštine zajedno sa predstavnicima, odnosno sa sličnim odborom Litavskog parlamenta. E, tada su nam e, Litvanci rekli da postoji datum za e, prvu među parlamentarnu konferenciju o članku 13. Odbor Ekon Europskog parlamenta je nadležan za to, ali e, to se također odnosi i na rad našeg odbora za proračun. Katrin, izvolite. Htio bih samo dodati još jednu stvar kao usmenu primjedbu jer ne stoji nigdje napismeno u izvješću. E, mi smo se e, razgovarali sa e, odborima koji su relevantni, ali prije te interparlamentarne konferencije bilo bi dobro da se uskladimo međusobno našim odborima i da se sa odborom Ekon konzultiramo dovoljno unaprijed kako bismo izgradili zajedničku poziciju između ostalog upravo i zbog svega što je vezano za ulogu našeg parlamenta. U ovom času e, parlamenta, parlamenti, nacionalni parlamenti e, pokušavaju neke stvari opet preuzeti u svoje ruke kako sam uspjela ustvrditi. Mislim e, da će ta konferencija možda biti dobra, ali u interesu naše institucije moramo tu poruku prenijeti odboru Ekon. Hvala kolegice. Podsjećam vas da je za izvješće Katrin Trotman, dakle do 30. Osmog treba uložiti amandmane, a glasat će se na ovom odboru 18. rujna. 30. rujna u odboru Ekon, a na plenarnoj sjednici, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Ovo što kaže Katrin Totman o e, članku 13. i toj konferenciji. E, neki od članova našeg odbora će biti sljedeći tjedan na misiji u Njujorku istovremeno kada je i odbor Ekon. Međutim, Ekon je odbio da će e, se susretni s nama tada jer su nam rekli da kad već idu u Washington da to nije da se susretnu s nama nego sa Amerikancima. Pa moramo naći neki drugi termin kada ćemo sastati sa Ekonom. Ako nemate drugih primjedbi prelazimo sada na točku dnevnog reda do kojeg posebno drži Salvadore, a to je e, sredstva zavezano za Lombardiju. Dakle, ja slijedim logiku argumentacije kao i do sada i ovdje se bavimo nekim aktivnostima koje su poduzete u Lombardi, u industriji telekom, odnosno pametne telekomunikacije. Radi se o jednom od učinaka gospodarske krize i konkurencije koja je zapravo rezultat globalizacije a posljedica toga opet je bilo preko 500 otpuštenih osoba u nekim poslovnim sektorima u Lombardiji. Načelno govoreći, broj je 480 otpuštenih osoba koje su se prijavile za korištenje sredstava iz Europskog fonda za prilagodbu globalizacije. Ovdje se radi o naj napredniju najindustrializiranijoj regiji Italije i utjecaj ovih visokotehnoloških industrija je bio vrlo težak po njih. Iz tog razloga predlažemo da se fond mobilizira, da se sredstva iskoriste. I što se tiče odbora za proračun, mislim da je sve što mi moramo učiniti ukazati na to da e, samo prigovaramo e, proširenju ove klauzule i da odnosno njenom produljenju drugog vijeće je donijelo odluku da se znatno smanji iznos sredstava za obveze za ovo razdoblje iz ovog fonda. E, slučajevi poput ovog u Lombardi pokazuju da je to vrlo važno i da Europska unija na taj način može pružati pomoć usmjerenu gotovo na pojedince kada se radi o radnicima koji su ostali bez posla kao posljedica globalizacije. Dakle, nadalje što je specifično kod ovog slučajeva e, i upravo taj pristup o kojem sam govorio. Hvala. Sí, un muy pequeño samo kratak komentar s moje strane, zbog toga što smo tijekom posljednjeg trijaloga na svu sreću uspjeli doći do dogovora da se ovi kriteriji upotrijebe kada neko primjerice želi iskoristiti ove fondove i kada je potrebno napraviti nekakve izmjene. Ali ja se slažem s vašom preporukom sve ukupno da glasamo za to. Hvala lijepa. Ako nema drugih primjedbi što se tiče samog rasporeda, amandmane treba uložiti do 29. kolovoza. Odbor za e, zaposlenje će glasovati 18. rujna baš kao i mi, a u, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu će govoriti o tome. A sada će nam Dominik Rike govoriti o e, 14. točki dnevnog reda o e, probleme za automobile u Tomaziju i Italiji također. Hvala predsjedavajući. Mi sada s Lombardije i Pjemonta prelazimo na Toskanu, a radi se o više manje E, sličnoj e, temi. Dijeli mišljenja Salvatore, ovog puta se radi o automobilima, kriza u krizi, e, sveopći kontekst globalizacije, a automobilska industrija je, kao što znamo, dosta pogođena. Svi ljubitelji automobila znaju za tvornicu Tomazo koja je imala jedan značajan e, model automobila. Oni su preuzeli dio e, tvrtke Pinafarina i oni su sa 1500 prešli na svega nekoliko e, zaposlenika, a prelazak s automobila koji su bili luksuzni na automobile koji su vrlo bazični, nije bila uspješna. Došlo je do likvidacije tvrtke u travnju 2012. godine, a nakon toga je ta tvrtka i otišla po stečaj nova tvrtka osnovana je nakon što su se De, i e, dio Pinafarine e, spojili. 1300 e, zaposlenika sve se to odvijelo u ono što bi mogao nazvati uobičajenim uvjetima dakle u skladu s talijanskim zakonima kao što je to Salvatore upravo upisao. Tu smo dakle u općim okvirima, operativnim okvirima i tu trebamo tražiti od našeg odbora da u okviru fonda za prilagodbu e, globalizaciji da 2000, 2,5 milijuna eura idu iz našeg proračuna. Molim e, dakle da se pozitivno udovolji tom zahtjevu. Hvala predsjedniče. E, hvala e, kolega. Da, za moju generaciju, za našu generaciju, Detomazo je zaista prestižna tvrtka. Jedan od sinova iz te obitelji je poginuo zajedno sa suvozačem Nelsonom za vrijeme Relije u Monte Carlo tako što su udarili u drvo. Dakle, tražimo da se svoje sredstva iz Fonda za prilagodbu globalizaciji. Nažalost, eto, vidimo da se ovaj fond uspostavio korisnim, što vijeće nije bilo shvatilo u ono doba. Dakle, amandmani se mogu uložiti do 29. kolovoza, a u odborima za zapošljavanje i e, našem odboru 18. rujna glasamo. Najvjerojatnije će se u listopadu glasati na ovu temu. Hvala lijepa, a sada prelazimo na članak 18. izvješće Hajder. E, e, to je financijski aranžman za neke države članice koje imaju teške probleme. Hajde, izvoli. Hvala predsjedatelju. Pokušat ću obaviti, ukratko objasniti svrhu ovog mišljenja, dakle ako se radi o mišljenju odbora za proračune, vjerujem da se zapravo temelji na kohezijskom fondu i da pokušava braniti razlog iz kojeg je kohezijski fond zapravo uspostavljen. Dakle, kao ukoliko uzmemo u obzir da je fond postavljen kao izraz solidarnosti Europske unije, dakle, kao pomoć od najprosperitetnih regija onima koje nisu u tako dobre situaciji, a u ovim trenucima mnoge regije nemaju sredstava i nacionalni proračuni ne mogu investirati u zapošljavanje. Mislim da je na nama u Europskom parlamentu da im pomognemo tako što ćemo promijeniti koje god pravila možemo, koje god pravila je potrebno da pomoć i omogućimo. Dakle, ja predlažem dvije aktivnosti. S jedne strane, I imamo pravilo N plus 2 oko kojeg se vijeće dogovorilo za razdoblje 2014. do 2020. Zbog čega ne bismo već to primijenili ove godine. 2013. Dakle, to pravilo N plus 2 je nadalje već bilo upotrebljeno za Rumunjsku i Bugarsku, dvije države članice, no nažalost one nisu jedine koje se suočavaju s problemima u korištenju kohezijskih fondova. Isto tako, one nisu niti jedne zemlje koje se nalaze u opasnosti da dođe do ukidanja kohezijskog fonda. Tako da za 2013. godinu ja bih predložila da sve države članice bi trebale moći koristiti pravilo N plus 2 već prije 2014. A druga važna stavka je sljedeće. Možda se sjećate da smo za dobrobit nekih država članica stopu sufinanciranja prilagodili zbog toga što mnoge regije nisu bile u mogućnosti da jednostavno E, svoj dio sufinanciranja snesu, kao što bi se od njih inače očekivalo. Tu se pretežno radi o zemljama gdje dolazi do nekakvih programa restrukturiranja ili spašavanja, kako bi to neki nazvali, i koje se nalaze u prilično teškom položaju kada se radi o korištenju fondova. A mi bismo im to trebali olakšati. Ova je mjera potrebna zbog toga što, nažalost, nisu te zemlje jedine koje imaju problema s pristupom kohezijskim fondovima. Ja bih preporučila da se ova mjera proširi na, i na one zemlje koje imaju pretjerani deficit i to bi bio kriterij koji vijeće zapravo je već primjenjivalo u cijelom nizu direktiva, potpuno jasno o kojim zemljama ovdje govorimo. I ja bih taj prijedlog stavila svoje mišljenje, a rado bih čula i mišljenja kolega zastupnika. Kada dođemo do glasanja, nadam se da ćemo moći glasati za to, jer mislim da bi bilo od velike koristi državama članicama. Hvala. Hvala. Imali li možda još drugog pitanja za izvjestiteljicu? Nema. U kojem slučaju, što se tiče Ajderinog izvješća. Amandmani se mogu uložiti do 29. kolovoza u 18 sati. 18. rujna ćemo o tome mi glasovati kako bi odbor regi mogao glasovati do 23. srpnja i kako bi se išlo na plenarnu sjednicu u listopadu. Na dnevnom redu preostala je još jedna točka, točka 16 a to je mišljenje što odbor e, za proračun mora dati odboru za ustavna pitanja o sjedištu institucija. E, izvješće je dobio kolega Alvaro koji je imao teških zdravstvenih problema. E, drago mi je da čujem da je bolje, međutim još uvijek se ne može vratiti u parlament koliko sam čuo, Jan Mulder će doći u e, pješice na biciklu ili možda u vozilu de Tomazo. Dat ću vam e, dakle raspored rada o izvješće o mišljenju e, o sjedištu. A pitanje koje se postavlja odboru za proračun je li za parlament skuplje imati tri sjedišta ili e, je e, jeftinije imati jedno sjedište. <clears throat> Napetost je ogromna jer Jan tek treba stići na rad odbora. Nakon što nam on da izvješće moram reći da je rok za ulaganje amandmana vrlo kratak. 16. srpnja. Ako dakle želite predložiti više novih sjedišta za parlament, morate učiniti do 16. srpnja. Mi ćemo o tome glasovati 5. rujna kako bi Javko mogao glasovati 16. E, rujna. Evo primjedba. Dok čekamo kolegu, rekao bih samo par riječi. Prije svega vrlo mi je drago što, sam, što je Aleksandar Alvaro bio u mogućnosti proizvesti ovo izvješće što znači da ćemo ga uskoro i uživo vidjeti nazad u našem odboru i također sam sretan u kojem smjeru se kreće njegovo izvješće. Međutim, ono je vrlo kratko, eh, iako ta mišljenja obično jesu kratka, ali ja i neke druge kolege namjeravamo neke amandmane predložiti pretežno kako bismo više naglasili proračunski aspekt ovog pitanja. Jer smatramo da je doista malo dublje ući u stvarne troškove i doista razjasniti stanjištvom parlamenta sve detalje kako bismo dobar ažurirane brojke imali o pravim troškovima naše situacije sa dva sjedišta. to, to je situacija sa amandmanima koje ćemo predložiti. Nadam se da ćemo dobiti i podršku od vas. Puno vam hvala. Mislim da odbor za proračun zaista igra ispravnu ulogu kada da e, cifre i točne, što je točnije moguće, procjene o tome koliko košta sadašnji sustav. Isto tako, ako bi se odlučilo da jednoga dana postane jedinstveno sjedište koliko bi to koštalo, a ne samo koliko bi se uštedjelo. Zato što smo na tu temu čuli razno razne e, procjene. I eto kao e, značajna zvijezda Jan stiže. Mi smo čekajući izvjestitelja pokušili publiku zabaviti što smo bolje mogli. Ja molim te, taj nam sada izvješće koje ovdje predstavljaš u ime Aleksandra Alvara, a to je mišljenje odbora za proračun o e, posljedicama činjenica da ima e, parlament više sjedišta. I možeš li nam reći nešto o zdravlju Aleksandra Alvara? Mogu vam dati jasno odgovor, očekuje se da će se kolega vratiti u rujnu. A što se tiče problema koje ste najavili o sjedištu parlamenta, ja sam nizozemac i u nizozemskoj politici jedna stvar ujedinjuje sve stranke, a to je jedinstveno sjedište Europskog parlamenta. Dakle, ja u potpunosti dijelim stajalište koje se već godinama izražava, odnosno koje izražava Aleksandar Alvaro, i to je zapravo suština njegovog izvještaja. Predstavit ćemo e, jedan cijeli niz dodatnih amandmana izvješću koja će detaljno e, ili barem detaljnije nego što je to trenutno e, dati sve detalje i opću preporuku da je za Europsku uniju bolje da imamo samo jedno sjedište. Kasno već popodne ne mogu biti jednostavniji na što sam bio. Nous disions en attendant que Hvala puno, Jan. Čekajući te, rekli smo da je po ovom pitanju uloga odbora za proračun ta da da točne brojke. Postoji i politički stav kojeg treba donijeti u osnovi odbor za ustavna pitanja u odnosu na to što kaže odbor Avko, mi moramo dati točne brojke jer smo do sada mogli čuti vrlo različite procjene o tome koliko sve to košta, ponekada e, su e, bile prilično proizvoljne te brojke. Dakle, evo, odbor AVKO mora donijeti svoje političko mišljenje, a onda će e, se sva rasprava voditi na osnovu brojki koje će dati naš odbor. Ejder. Samo jedan još komentar s moje strane. A zapravo bih ponovila upravo ono što ste rekli. I jasno je da imamo niz studija koje su različite statistike i brojke nam dale i one su bile prilično subjektivne. A istovremeno ovo pitanje je prilično osjetljivo, čini se da svaki zastupnik ima svoje vlastito mišljenje, pa Izgleda da je na nama kao proračunskom odboru da budemo što je stroži moguće u radu sa statistikama i objasniti na temelju brojki da li smo za ili protiv jedinstvenog sjedišta. Dakle, u naslovu ove stavke e, govori se o utvrđivanju sjedišta institucija. E, vjerojatno govorimo o Strasburu, Luksemburgu i Briselu. Ljudi kada govorimo o jedinstvenom sjedištu zapravo najčešće govore, misle vjerojatno na Strasbur i tome da je sjedište parlamenta samo u Briselu. No, Luksemburg je ovdje isto u igri i ukoliko odlučimo se za jedno sjedište i ukoliko odustanemo od Luksemburga, potrebno i to imati na umu u našim statistikama. Dakle, sve bi trebalo prebaciti iz Luksemburga u Brisel, sve urede i to bi bio jedan dodatni trošak koji bi također trebalo uračunati. Neovisno o tome koje stajalište usvojimo i da li parlament kao cijelina će ponovno glasati o ovome i hoće li odlučiti da se rad odvija samo u Briselu. Bez obzira na to moramo biti svjesni činjenice da je Strasbourg sjedište Europskog parlamenta zbog svoje simbolične uloge u procesu izgradnje Europske unije kao simbol mira. Dakle, ne možemo e, bez dogovora sa francuskim vlastima e, donijeti odluke ili bez toga da nađemo neku drugu potrebu za lokaciju u Strasburu. U krajnjoj liniji, ukoliko odlučimo ostati u Briselu, moramo imati na umu da će se morati iznaći neki sporazum i nekakva racionalna alternativa za korištenje Strasbura. Ne radi se samo o zatvaranju Strasbura. E, hvala, Hajdara. Katrin. Neću sada ovdje ući u raspravu o samom sadržaju ove e, stvari. Kao što rekla Silvi Guillaume iz moje delegacije, uložen je amandman kojim se traži da se e, imaju objektivne brojke. Što se pak brojki tiče, e, prva jest da moramo imati točne brojke. Jer godinama kada se govori o ovim stvarima, ja vidim da se može računati na različite načine. Potrebni su nam dakle točni podaci o tome koliko naše zgrade koštaju, uključujući i trošak kupnje koji naravno će imati reperkusije na dugi rok i to su značajne značajne posljedice. A kada govorimo o financijskim perspektivama u odnosu na zgradu, oprostite, e, trebamo znati koliko košta trošak po kvadratnom metru. To se tako radi kada se radi o zgradi. Dakle, e, cijena amortizacije i <clears throat> cijena održavanja. To će biti e, puno jednostavnije i preciznije nego li <clears throat> ekološki izračun kojeg smo do sada čuli. Druga stvar, tražit ću da naš odbor se zapita koji su e, trošak predviđa za zgrade i e, tim mis, programiranja, tim mislim prije svega koliko će biti troškovi održavanja. Moramo naime znati <clears throat> kolika je ta perspektiva, na koji rok će se to računati. Evo, to sam htjela dodati kako bi se moglo e, raspravljati poznavajući sve aspekte. Gospodine predsjedniče, kažem vama i kolegama, da je prema ugovoru sjedište parlamenta u Strasburu, a da parlament ima tri mjesta na kojima radi. To je bilo izglasano. U travnju 1991. godine kompromis što ga je podržala većina e, u to vrijeme se nije govorilo o sjedištu, već samo o mjestima rada parlamenta. Međutim, kada se govori o sjedištu, postoji jedno sjedište danas, a to je strasbourg i to jest problem izvješća AFKO i neću sada ništa više drugo o tome reći. Hvala. U e, što se toga tiče, moram reći da ovdje se u izvješću govori o mjestu gdje se nalaze sjedišta europskih institucija. Ovdje imam pred sobom tekst na engleskom ali što se parlamenta tiče, pravno gledano postoji jedno sjedište i više mjesta na kojima parlament radi. Dakle, više lokacija. Ono što je rekla Katrin, vrlo je važno da imamo točne brojke, a kao što je rekla Hajder, moramo uzeti u obzir koliko su troškovi lokacije Luksemburg. E, u, među članovima odbora nema nikoga iz Luksemburga, ali e, možda bismo mogli pozvati Astrid Luling kako bi naše rasprave bile življe. Astrid Luling i dalje e, uvijek e, živo sudjeluje i obogaćuje rasprave na ovu temu kao i za mnoge druge, kako sadržajno, tako i formalno. Dakle, to je osjetljiva tema, a uloga odbora za proračun je da da objektivne pokazatelje na osnovu koji se mogu donositi političke odluke prema provjerenim podacima. Jan, izvjestitelju, izvolite. Vi imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. E, Ovo ovaj, rijetko, no slažem se sa većinom opaski koje smo čuli sa svih strana, dakle moramo uzeti u obzir i troškove Luksemburga, e, no to nije toliko privlečno e, javnoj mašti okoliko ne postoji ovaj cirkus stalnog seljenja, ali ovdje se radi o administrativnom pitanju koje nije bila toliko kontroverzno kao što je Strasbourg. Slažem se sa gospođom Trautmanu u potpunosti o pravom trošku koji doista moramo znati koji je. To je ključni argument. Jedna je stvar, kao što je Churchill rekao, koristite samo one statistike koje najbolje odgovaraju vašim argumentima. Dakle, i to može biti poprilično kontroverzno. I jedna stvar je sasvim sigurna da bez obzira o pravim troškovima ovaj cirkus seljenja ne štedi novac, već ga uvijek samo troši. I to je pravi argument, tu ne trebamo ništa previše izračunavati. Što se tiše kompenzacije Francuskoj, ovo je moje privatno mišljenje, svakako ko nije u izvješću, vjerujem da bismo trebali jednu dobru kompenzaciju ponuditi Francuskoj, jer smo uvijek smatrao da ukoliko imamo tri ili više samita sastanaka na vrhu koje se ne održavaju u Briselu, koji je prometno vrlo nezgodan grad, zbog čega oni ne bi bili preseljeni u Strasbourg i svakih par mjeseci sva, sva pažnja tiska bi bila na tom prekrasnom gradu i vjerojatno bi to bilo čak i bolje za njih nego trenutni sastanci parlamenta. Ali eto, to je moje privatno mišljenje. Možda razmotrim jedan amandman u smislu toga, ali to još nisam odlučio. Cher euh, Nous attendons la lecture de votre rapport avec intérêt parce qu'on pourra faire les coups. E, dragi prijatelju, s nestrpljenjem očekujem vaše izvješće jer ćemo tada moći e, promatrati usporedno troškove. Hvala. E, rok za ove amandmane je 16. srpnja u podne u, e, na našem odboru 5. rujna se glasa 17. rujna u odboru AFKO. Time smo došli na kraj našeg dnevnog reda. Hvala lijepa. Sastanak je time završen. Htio sam zapravo danas organizirati mali domjenak kako bih se zahvalio svim članovima odbora za proračun, naročito sve izvjestitelje e, koje su zajedno sa cijelim svojim ekipama radili na ovim frustrirajućim pregovorima vezanim za višegodišnji financijski proračun. E, nije bilo moguće jer mnoge osobe nisu danas bile e, u mogućnosti da dođu, pa ćemo to organizirati jednom drugom prilikom na jesen kako bismo zajedno mogli proslaviti uspješne napore i zahvaliti kolegama koje su izvanredno dobro odradili posao. Dragi prijatelji, želim vam svima ugodne praznike. Neki od nas sastać, vidjet ćemo se sljedećeg tjedna u Washingtonu, iako tamo nećemo sresti kolege iz odbora N, mm, e, iz Odmora EMKO, ali ćemo sigurno tamo provesti e, dobre i interesantne trenutke. Hvala.